E, odboru za ravnopravnost spolova. Tamo su o tome diskutirali, razmatrali ga i ono što je stiglo natrag je novi izvještaj. Međutim, odbor parlamenta i odboru parlamenta je bilo zabranjeno da na to reagira. Na to je on prosvjedovao, ali do sada nije bilo odgovora na tom prosvjedu. Iako je pravna služba rekla da su da zahtjevi za radom na jednom izvještaju moraju biti dopustivi i pravna služba i AFKO, dakle odbor AFKO su trebali dati mišljenje o svemu što se dogodilo, ni to nije dopušteno. Osim toga su podnosili zahtjeve za radom koji su jednostavno nestali, nestali sa stola. Prema tome to kako se događa, što se događalo sa izvještajem Streler je apsolutno protiv poslovnika. Moje mišljenje se poklapa sa mišljenjem pravne službe kako je to u odboru izneseno i sada još jedanputa ulažem izričiti protest protiv ovakvog načina postupanja, pogotovo što je to osjetljiva materija i pogotovo što stotine građana um, pred, ovom zgradom demonstriraju upravo zbog tog izvještaja a riječ je o stvari nečem gdje se pokušava jedna građanska inicijativa i do sada najuspješnija građanska inicijativa sa više od milijun potpisa koji su za to skupljeni to se želi jednostavno minirati ta inicijativa to je riječ i prema tome ovdje ulažem najoštriji prosvjed protiv takvog načina postupanja. Hvala lijepo. Ja sam inače dobio i pismo o toj cijeloj priči od deset kolega na koje je već poslan odgovor. Prema tome ta kritika se sasvim sigurno odnosi na nekog drugog, a ne na mene jer ja sam odgovorio na to pismo. Prema tome, inače ja sam sa svim tim prigovorima sadržanim kakve ste ih vi sada iznijeli ja sam e, isto to uvrstio u dnevni red za sutra tako da ćemo sutra o tome opširno raspravljati. Imate li još kakvih javljanja ili dopuna dnevnog reda ili komentare u vezi dnevnog reda današnjeg? Ako nemate, onda ćemo dnevni red i naš tjedan plenarnog zasjedanja usvojiti ovako kako vam je dostavljen. A sada prelazimo na raspravu, zajedničku raspravu o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Prvo, preporuka za drugo čitanje u okviru zajedničke ribarstvene politike od gospođe rodust. prema tome naša izvjestitelj